Dobar dan. Započet ćemo sa sastankom odbora. I imamo prijevod na engleski, francuski, njemački, francuski, talijanski, poljski, španjolski, bugarski i hrvatski. E, imamo i web streaming ovog sastanka i ako e, nema primjedbi možemo smatrati dnevni red usvojenim. Kvorum imamo. Pa prije nego što i bot otvorimo, a, to će biti od 14 do 15.45, e, usporedno s događanjem u odboru i e, kao što je iskomunicirano od strane političkih skupina, imate e, i e, popise za glasanje i samo e, Boutovi će e, biti kontaktirani za glasovanje. A imamo dakle i one koji glasuju ovdje iz prostorije, ali i mogu putem e-maila kao što je već objašnjeno i kao što ste vidjeli u uputama tajništva i molimo vas da naputak slijedite. I e, kao što znate, da bi glas bio valjan trebate biti nazočni ili fizički ili e, na daljinu. Što se tiče e, pojedinih točaka, danas se samo glasuje o amandmanima i e, molimo da onda glasujete baš samo o tome osim e, u točki 3, a neki izvjestitelji žele uzeti riječ pa ću im dati odmah riječ za e, treću točku, dakle pravna osnova za Eurotunel. Gospodine Talberti, izvolite. richiama il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi non ho Dakle, ja vas pozivam da me... To danas e, mogu učiniti je glasovati za. Hvala gospodine Roberti i gospodine Woken, izvolite. Hvala vam lijepa. Kratko uzimam riječ e, da, da bih zahvalio izvjestiteljima u Sjeni na e, suradnji e, i na kompromisnom tekstu koji se odnosi na sve dijelove izvješća i Posebno sam zahvalan što, su, što je većina klubova ovaj tekst podržala, a zapravo radi se o tome da smo se suglasili E, o e, postupku e, obavištavanja i da sve ovo zapravo dodaje i na jasnoći što se tiče postupka i temeljnih prava i ponavljamo da iz ovoga ne proizlazi konflikt između postojećeg zakonodavstva i direktive E, o e, autorskim pravima ili e, GDPR-u. Dakle, to je nešto što smo i tekako imali na umu tijekom pregovora i pogotovo kod ciljenog oglašavanja i pozivamo komisiju da regulira takvu vrstu oglašavanja imamo širok, e, široku suglasnost o tome da to može predstavljati i određeni rizik po naša društva i smatramo da Europski parlament e, o tome treba jasno govoriti. I e, osobito mi je drago što smo postigli uravnoteženo stajalište u odnosu na uzimanje u obzir situacije malih i srednjih poduzeća E, te onih e, koji su domaćini e, unesenom sadržaju vrlo jasno i čvrsto smo izrazili svoje stajalište i uputili ga Europskoj komisiji i to je sve zahtijevalo barem deset sastanaka do sada izvjestitelja u sjeni. Znamo da je ovo složen fajl i želimo vam svako dobro. Peta točka, okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije. Ivan Garcia Blanco, želite li se javiti za riječ? Ne. Šest, a to je sustav građansko-pravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju. Gospodin Vos. Hvala lijepo. Predsjedajući da ste mi dali riječ. Ja bih ovdje vrlo kratko naglasio. Ovo je jako, jako pravna materija bila kojom smo se bavili i na kraju smo, iako premdajem da je ovdje to bilo dosta sporno, ali eto, na kraju smo otišli u još jedan dodatan krug dogovora kako bi uspjeli nekako uskladiti mišljenja i svi ostati u istom čamcu. I to smo uspjeli na kraju u tome smo uspjeli. Stoga puno hvala svim izvjestiteljima u Sjeni koji su bili spremni na kompromise i prihvatili ih. Mi smo pokušali jamstvo za male poduzeća um, pojednostavniti kako ne bi imali još dodatnih, ne, ne bi još i mi dodatne prepreke izgradili ali pritom nismo prestali razmišljati kako bi recimo nematerijalne štete koje može nastati od, zbog odgovornosti ili od strane umjetne inteligencije, kako da i to nekako ugradimo u to jamstvo tu se naravno puno očekuje od komisije, to je jasno. Međutim, mislim da smo što se nas tiče došli do vrlo dobro kompromisa i što se tiče odgovornosti umjetne inteligencije, ali i što se tiče onog što ćemo dati kao inicijalni prijedlog komisiji koja treba inicirati zakon, a i što se tiče onog s čime ćemo izaći skup zajedničke predvijeće. Prema tome, još jedan put puno hvala svim izvjestiteljima u Sjeni na ovom sjajnom poslu i spremnosti na kompromise. Mr. Boss. Hvala lijepa, gospodine Vos. Prelazimo na prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologije umjetne inteligencije. Gospodin Sežuh, ne, čini mi se da nije povezan. Pa idemo na točku 8 pravila i opća načela u vezi mehanizama nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. Gospodin Sajer, izvolite. Pot se otvara od 14 do 15 45 i e, rezultate ćemo 1. listopada objaviti. I svim izvjestiteljima želimo puno sreće. Deveta točka, a to je predstavljanje studije koje je naručio resorni odjel C na, temu društveno odgovorno poslovanje i njegova primjena u pravu trgovačkih društava. To je izlaganje službe Europskog parlamenta za istraživanje o predstojećoj procjeni europske dodane vrijednosti i korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti e, i u nefinancijskom e, izvješću E, i e, studija je pred završetkom a Federico Maria Mučarelli, profesor e, prava na sveučilištu u Modeni je pristao iznijeti naj aktualnije i najvažnije e, nalaze e, ove studije. E, Imaće deset minuta za to, a zatim deset minuta gospođa Čečilja Navara, sveučilište u Torinu, koja je zadužena za provjeru dakle dodane vrijednosti i odgovorno, društveno odgovorno poslovanje i primjenu u pravu trgovačkih društava. Nakon ovih prezentacija omogućit ćemo javljanje i članovima odbora. Gospodine Mučarelli, izvolite. Čujemo li se? Hvala vam lijepa i zahvaljujem članovima i zastupnicima u Europskom parlamentu. A ja e, želim predstaviti ovu studiju, jednu od studija koje e, su izrađene na sličnu temu i e, i tema o kojoj govorimo sad je osobito važna a to je e, društveno odgovorno poslovanje i e, njegova primjena u pravu trgovačkih društava. Posebno smo se usredotočili na dužnu pažnju e, s ciljem zaštite ljudskih prava i to e, ljudskih prava i e, kod opskrbnih, e, kod lanaca opskrbe i mogu se i na to kratko osvrnuti. Dakle, aktivnosti tvrtki mogu biti rizične, ne govorim da uvijek jesu ili da su uvijek štetne, ali u svakom slučaju to utječe na naše živote i e, može i u velikoj mjeri utjecati i na okoliš, na cijelo društvo. Čak i ako sama e, tvrtka ne krši ljudska prava, postupa po zakonu i tako dalje, takva kršenja ljudskih prava ili e, rad na štetu okoliša može e, doći od dobavljača koji su u trećim državama. I ili recimo od pridruženih društava e, unutar jedne e, kompanije jer se može dogoditi da oni na lakši način mogu pružiti određena rješenja E, i zaista radi se o e, društveno odgovornom poslovanju e, i kompatibilnosti s nacionalnim zakonodavstvom i proučili smo situaciju u odabranim državama Francuska, Njemačka, Poljska, zatim Španjolska i društveno odgovorno poslovanje i e, odgovornost tvrtki prema društvu doista je jako važna tema o kojoj se sad raspravlja i u Europskoj uniji, ali i u državama članicama, pa e, ovo nije prva studija koja se poduzima na tu temu. I Fokus, odnosno posebnost ove studije eh, je da eh, se bavimo pravom trgovačkih eh, društava i u kojoj mjeri je to pravo kompatibilno s društveno odgovornim poslovanjem. Znamo da je to djelomično usklađeno na nacionalnoj razini pojedinih država, a um, društveno odgovorno poslovanje može zapravo mm, u određenoj mjeri e, doista pokazati da je nacionalno e, zakonodavstvo, odnosno pravo trgovačkih društava negdje na rubu društvene odgovornosti. Recimo, mi smo to proučavali u nekim državama poput e, Njemačke, e, koja se trudila postići ravnotežu između različitih dionika u ovom procesu. Dakle, dužna pažnja i e, zahtjevi za dužnom pažnjom kod pitanja ljudskih prava su, e, je nešto što e, u čemu smo vidjeli i dobre postupke i dobru praksu, ali i određene propuste. Dakle, imamo recimo nizozemsko zakonodavstvo e, i to iz 2019. koje se odnosi na rad djece, određene francuske E, zakone, ali sve to ide u smjeru traženja dužne pažnje, ne na općenitoj razini, već recimo u nizozemskom slučaju samo kod onoga što se odnosi na e, rad djece ili E, u Francuskoj samo kod kršenja koja dolaze od velikih e, korporacija i odnose se na lanac opskrbe. To su dakle e, bolji primjeri, ali imamo i države u kojima nema odgovarajućeg zakonodavstva ili nije dostatno ili nije obvezujuće pa ako nije obvezujuć neki zakon onda se e, onda to znači da ne postoje jednaki uvjeti za sve. Pa mislimo da je važno da uvjeti budu ujednačeni i da se poštuju ljudska prava u tom okviru. Na temelju toga provedena je e, analiza, zatim e, e, i analiza sudske prakse, razgovori s pojedinim dionicima i sve je to dio te studije. Ostaje mi još četiri minute, je li to točno? Da, imate još četiri minute. A pokušali smo i izraditi nacrt određenih prijedloga. Smatramo da je to dobro i da bi Evropska unija trebala nastojati e, postići ove ciljeve i e, usuglasiti sve detalje. Naravno da to podrazumijeva još puno rada. Smatramo da bi novi zakon trebala biti direkt direktiva temeljena na člancima 50. ili 53. ugovora i e, zakona o pravu trgovačkih e, društava. I trebamo e, više sektorsku direktivu o provođenju postupaka dužne pažnje. Osim toga smatramo da je raspon e, obveza e, bi trebao biti veći i e, ići dalje od financijskog izvještavanja i trebao bi biti usmjeren prema zaštiti ljudskih prava te bi tvrtke i njihovi e, direktori trebali e, u cijelom lancu opskrbe paziti i e, budno motriti da ne dolazi do kršenja ljudskih prava. Dakle, mala i srednja poduzeća možda za to imaju manje kapaciteta nego velika, i e, za njih e, dužna pažnja može predstavljati veći problem. Smatramo međutim da ne bi trebalo određivati neke pragove i da ne bi trebalo izuzimati mala i srednja poduzeća iz ove obveze, ali možda bi trebalo e, poduzeti određena usklađivanja u pogledu manjih i srednjih poduzeća. Osim toga, možemo se pitati i kako daleko treba ići e, u odnosu na lanac opskrbe. E, ovo jeste problematično, a vjerojatno nije baš rješenje odmah u, e, na prvoj razini ili u prvom sloju, nego drugdje i treba znači postajati e, svijest o mogućem kršenju ljudskih prava u e, cijelom opskrbonom e, lancu te smo to identificirali kao problematično pitanje. I sad ću spomenuti druge mehanizme, a to je učinkovito praćenje i provedba. Ako postoji kršenje, ako je do njega došlo, e, direktori tvrtki trebaju biti odgovorni i tvrtke su znači odgovorne e, za nastalu štetu, osim ako uspiju dokazati da su postupale s dužnom pažnjom i utvrdile e, mjesta na kojima dolazi do kršenja ljudskih prava. Dakle, na njima će biti teret dokazivanja. I takvu odredbu treba će vrlo precizno formulirati. I prije nego što predam riječ, želim još naglasiti da bi trebalo e, u e, uredbi e, Brisel 1 unijeti izmjene koje će se odnositi na štete koje evropske tvrtke počine u inozemstvu. Drugo, drugi primjenjivi e, pravni e, akti trebaju omogućiti primjenu evropskih e, pravila pa čak i strožih e, i upravo da bi e, oštećeni e, u trećim državama mogli djelovati i tražiti obeštećenje i nadamo se da će naše zakonodavstvo u tom pogledu biti strožije nego li bilo koje drugo u svijetu. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospođa Navara. Vi imate također 10 minuta. Dobar dan. Hvala vam puno, hvala predsjedajući i hvala časnim zastupnicima što su nam dali mogućnost da prezentiramo svoj rad. Dakle, mi govorimo ovdje sad o Ehm, naše studije koje radimo na temelju eh, dokaza i studija koje smo proveli i želimo točno na bazi 225. članka naših ugovora i eh, dati eh, naš rezultate analize. Riječ je naravno o korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti. Mi smo, naša služba, je uglavnom se bavila istraživanjem koje bi mogla biti posljedice na široko polje potrošača i ljudi. I riječ je, istraživali smo koja bi bila europska dodana vrijednost, tako se vodi i provode recimo te analize dužne, dužne pažnje. I sad e, mislim da je ovo o čemu se mi bavimo upravo nadopuna jedna jako dobra ove studije koju smo malo prije čuli. Dakle, tu ima jako puno zajedničkih stvari, ali tamo je s jedne strane pravna aspekt jači, s druge strane je gospodarski. E, mi smo slijedili u našoj procjeni sljedeće korake, a to će biti struktura moje prezentacije. Prvo je bila analiza status quo. Zatim pitanje zašto je potrebno uopće poduzeti neku akciju. Drugo, da vidimo koja je relevantnost bilo kakve akcije, ako se odmaknemo od statusa i da vidimo zašto je potrebna i kakva nova akcija. I na kraju šta ćemo dobiti, koja će biti nova evropska dodana vrijednost i koja će biti posljedica koordinirane akcije na našoj razini. Dakle, internacionalizacija i integracija u globalne dobavne lance donese sa sobom jako puno ekonomskih mogućnosti, ali i puno izazova. Kao što smo to već vidjeli, recimo u onom izvješću Svjetske banke o razvoju 2021. Sajedno sa ekonomskim rastom imamo jako puno rasta i nejednakosti u društvu. Mi znamo naravno da je to ne možemo, dakle ekonomski razvoj ne može e, jamčiti ujedno i socijalni bolji razvoj. Mislimo da 2014. smo imali recimo analizu otprilike 14 milijuna žrtava prinudnog rada globalno koji su posljedice istog tog razvoja. I znamo šta se događa ekološki između 2012. koliko je bilo deforestacije, koliko je bilo drugih šteta koje su imale i socijalne posljedice za sobom povlačili. I sada Ujedinjeni narodi su dali svoj doprinos, ali primjena toga radna skupina UN-a koja je radila na tom i suočila se sa zabrinutostima loših praksi u tom i ako se ne drže načela koje smo usvojili. Prema tome, sve veća zabrinutost vlada upravo zbog toga. E, velike korporacije nisu izuzete ni u kom slučaju. Imamo naravno elemente i dokaze za različito kršenje ljudskih prava koje one počinjaju nedavna analiza koja je provedena pokazala da je manje od 7% posto poduzeća ispunjala svoju obavezu da provede svoje dužno, dakle istraživanje dužnom pažnjom da vidi u kojoj mjeri krše ili ne krše ljudska prava. Vidjeli smo da su posebno recimo brojna kršenja, jasno ne samo okolišne zaštite okoliša, nego onda adekvatno i na socijalnom području se to nastavljalo. Europska komisija je ranije ove godine objavila studiju o tome i govori o velikim problemima za veće korporacije. Ali kao što je profesor malo prije rekao, tu se govori o tome da ako su zakoni obavezni da ćemo imati iste šanse za sve, ako ne, naravno imamo probleme i to sve skupa doveli do jednog fragmentiranja našeg i unutarnjeg tržišta, što je jako loše i za gospodarstvo i za poduzeća, ali jako loše naravno za kompletnu Evropsku uniju i posebno naše dobavne lance, lance opskrbe. Zato toga smo se mi fokusirali na procjenu kako bi se moglo intervenirati i razviti naša politika. Kako zapravo uvesti da bude obavezna jedna istraživanje e, s dužnom pažnjom za sve poduzeća kako bi se spriječilo dalje kršenje ljudskih prava ili ekoloških propisa. Trenutno vidimo da je situacija status quo, da se koji smo, mi smo dakle to identificirali u ovom statusu quo kakav je do sada, da imamo legalnih rupa u zakonu, dakle nepokrivenosti i da tu trebamo poduzeti koordinarnu akciju na europskoj razini. I tu se nameće sljedeće pitanje. Šta će biti ako samo europske kompanije e, prihvate te elemente i ugrade u svoju politiku e, rada e, elemente ovog dužne pažnje kod analize da li se drže i svih ekoloških ili socijalnih zakona i ne provode nikakve nikakva kršenja ljudskih prava. Naravno, šta će onda biti, u kojoj mjeri će biti oni na svjetskom tržištu imati slabosti, zaostajati i u kojoj mjeri će ih dakle ta socijalna odgovornost koštati u njihovoj konkurentnosti. Naravno, tu smo se poslužili vanjskim stručnjacima za takvu studiju. Važno za tu studiju da korporativna dužna pažnja e, u sebi sadrži dakle i ekološke i socijalne mjere koje bi se ugradile u politiku poslovanja te firme i zagarantirale da se ne dolazi do nikakvih kršenja. Najvažnije u tom studiju je bilo da se vidi kolike su kakav je odnos između socijalne odgovornosti, pogotovo ako je pojačano firmama, i s druge strane njihovog položaja, odnosno konkurentnosti na tržištu. Vidjeli smo da je to dovelo zapravo sa konsistentno, provođenje poštivanja ljudskih prava je dovelo umjesto do smanjenja do povećanja kontinuiranog profita. I vidjeli smo da se povećava i broj različitih kanala u poslovanju. Sve u svemu, kada to usporedimo sa početnim scenarijem, dakle onim status quo, vidjeli smo da je to povećalo de facto njihov investirani kapital. To je dovelo do prosječnog povećanja profitabilnosti otprilike 1,9% kontinuirano u prosjeku. Mi smo tu razvili naravno i predvidjeli sve mogućnosti ograničenja i dali sve mogućnosti za različite mjere preventivne kako bi pazili i pogledali smo koliki je trošak implementacije svega toga. I dakle, analiza profitabilnosti kompanija je pokazala da su ujedno i održivije njihov profit. Pitanje je naravno koje su obavezne mjere dužne pažnje. I došli smo do tu do nekoliko zaključaka. E, uloga, naravno, same korporacije o tome je ključna. Ne samo kod proizvodnje, nego upravo kod poštivanja socijalnih i ekoloških standarda. Kao što smo očekivali, na mjestima gdje se produkcija locira, e, gdje se ona nalazi, se moraju pogotovo ti stvari poštivati, jer to je se pozitivno odrazilo na kompletnu konkurentnost firme, ali i na naše dobavne lance. E, socijalni standard i njihovo poštivanje se odražavalo pozitivno i na sve ostalo. Primjerice, vidjeli smo da se to pozitivno odrazilo i na sigurnost grada u Bangladešu nakon svih njihovih nesreća koje su imali. Vidjeli smo da je, a šta je sve tome pridanjelo i jedan jačanje socijalnog dijaloga, više jača uloga i civilnog sektora u tome. Kao i poštivanje svih standarda zakona o radu i zaštite na radu prvenstveno dakle, opcije za obavezno dužno, poštova, e, dužnu pažnju su bile vrlo bitne i kod sprečavanja globalne deforestacije. Smo vidjeli da oko 61% upravo e, svih onih koji su se bavili deforestacijom ilegalnom nisu poštivali te standarde. Znači, zaštita ljudskih prava i poštivanje ekoloških standarda će dugoročno gledati dovesti samo do pozitivnog razvoja ekonomije. To su naši jednoznačni zaključci. Ja ću vam sad samo nekoliko još odabrih tema iz ove studije iznijeti. Dakle, imali smo ovdje, već kao što se već govorilo, šta sve treba poduzeti da bi proveli dužnu e, pažnju, kao što smo čuli. Zanimljivo je da imamo i jedan pozitivnu korelaciju između korporativne odgovornosti i profitabilnosti. Ali to je recimo uvijek oslabljeno ovisno o tome koliko je e, intenzivne su i mnogobrojne politike koje te e, poduzeća zastupaju kod provođenja i ovih standarda. Komisijna studija je pronašla da imamo veći trošak naravno po glavi kod poštivanja ovih standarda. Ali istodobno smo vidjeli da imamo čitav niz novih potencijalnih problema. Jer e, one, recimo, poduzeća koje imaju manji set propisa kojima se e, rukovode i koja poštuju, imaju druge vrste problema. Dakle, nisu ni oni ni njima jednostavno. Niti oni mogu samo pozitivne rezultate tek tako polučiti. Uglavnom, s obzirom na sva ograničenja koja smo uzeli u obzir u ovoj studiji smo došli do zaključka da je unatoč tome što je to jako široka tema, e, vrlo bitno dugoročno gledajući poštivate standarde. Hvala lijepo. Gospođo Navara. A prije nego što damo riječ vašim članovima, i se fokusiramo na ove predstavljene studije o održivoj korporativnoj odgovornosti i ja bih e, dao riječ gospodinu Duranu ako želi početi raspravu. Hvala lijepa. E, mislila sam da će prvo govoriti gospođa Volter. E, jer smo više govorili o dužnom poštovanju nego li o samom upravljanju. Međutim, u konačnici te dvije teme su vrlo bliske jer se odnose na istu logiku, što znači da se u funkcioniranje poduzeća i ekonomsku logiku pokušava uvesti veća društvena i ekonomska odgovornost kako rentabilnost više ne bi bila jedini kriterij socijalnog društvenog funkcioniranja tih poduzeća, e, što naravno proizlazi iz svega onoga što smo upravo čuli. Dijelimo e, mišljenje naših dvaju izlagača. Mislim da je vrlo važno naglasiti e, upravo to. Međutim, želim postaviti jedno pitanje vezana i za ekonomsku logiku i rentabilnost koji su nekako pretežiti u funkcioniranju Europske unije i naše logike. A to je na koji način bi se e, moglo postići da se poštuju pravila tržišnog natjecanja. Drugim riječima da zapravo ne nagrađujemo poduzeća koje ne poštuju te norme u Francuskoj primjerice postoje pravila, ali u osnovi nitko to ne prati, nema nadzora. I prije svega u samo jednoj zemlji tako što ne može funkcionirati jer postoji opasnost da se delokaliziraju tvrtke, a isto tako e, postoji dakle logika da poduzeća pokušavaju izbjeći e, upravo e, tim e, pravilima. Dakle, zanima me na koji način treba, se može biti učinkovit. Trebamo li imati sustav koji bi gotovo identičan sustavu bilanci, dakle računovodstveni model skoro, a s druge strane trebamo li baš kao i za E, knjigovodstvene e, izvještaje imati vanjski neovisni nadzor. I za kraj htio bih se vratiti na lanac podizvođača. Već e, mjesecima, da ne kažem godinama, čujem da se ne može ići do kraja tih, e, tog lanca ugovora. Ja kao pravnik tako što ne mogu prihvatiti. Ako e, dođe do e, problema vezano za recimo neko dijete što se tiče nekog proizvoda, neke igračke. Dakle, tu nema nikakvog problema da poduzeće koje je odobrilo i stavilo taj proizvod na tržište bude odgovorno. I zato me zanima zašto u ovom slučaju ne možemo uspostaviti takav lanac odgovornosti. Ukratko, jako sam uvijek skeptičan kad mi se kaže da ne možemo ići do kraja tog lanca. Ja osobno mislim da možemo. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Lopez. Thank you, chair, and thank... gospođa. Hvala lijepo i hvala vam na ovim prezentacijama koje smo upravo čuli. Ako se ne varam, ova procjena europske dodane vrijednosti još nije dovršena ni objavljena, ako sam dobro shvatila. I sad me zanima da li mi ovdje u odboru imamo dovoljno vremena da govorimo i o tome ili trebamo govoriti samo o ovom što smo čuli da je do sada objavljeno i dovršeno ili možemo o oboje, obje stvari pričati. Možda da počnemo prvo sa CSI studijom. Mislim da je to studija koja jako dobro odražava i tijek naših eh, razmišljanja i diskusija o dužnoj pažnji i mislim da prvo govori koje su najbolje lekcije koje možemo izvući iz različitih praksi u različitim zemljama ovog trenutka. I slažem se s tim da je jako bitno imati koherentnu situaciju između dužne pažnje i FRD-a o kojem ćemo govoriti u ovom odboru, ali pri tome opseg dužne pažnje ne treba biti ni u kom slučaju manja od RFD-a. I to je jako bitno jer jedna od kritika koja je bila na račun toga upućena je bila da je opseg bio premali. Prema tome ne trebamo samo proširiti opseg e, e, refredija nego se i moramo dakle zapravo potruditi da se i okvir, opseg dužne pažnje proširi. Naravno, kod preporuka sam uzela u obzir i od toga da su se da se dužna pažnja treba nekako svesti pod investicije onaj dijeli gdje se kompanije bave sa procjenom rizika. I ako sam svjesna ovih komentara koje je moj kolega prije mene iznio, mislim da su vrlo relevantni, da su bitni u ovom kontekstu i slažem se s njegovim pitanjima, trebamo na to odgovoriti prije nego što se možemo složiti sa, ili ne složiti sa tom procjenom da se to treba provoditi kroz cijeli diljem cijelog opskrbnog ili dobavnog lanca. E, zatim mislim da je kod korporacija jako bitno zatvoriti ovu nedorečenost pravnu kad se govori o malim poduzećima ili o velikim korporacijama i to ne samo zato što su mali tu ugroženije, nego zato što mislim, kao što sam već prije rekla, manja poduzeća također mogu predstavljati velike rizike. Stog, ali naravno treba gledati, uzeti u obzir proporcionalnost kod razmatranja jednog i drugog i to jasno onda kroz tu kroz taj aspekt sagledavati mala ili srednja poduzeća. Zatim, što se vremena tiče, mislim da između prve godine i samog dna, odnosno početka opskrbnog ili dobavnog lanca je zapravo najbitnije što se treba učiniti, ali to smo stalno ponavljali u našem odboru. Pitanje nadzora. Slažem se sa ovom procjenom gdje ste rekli da jasno tu trebaju biti nacionalni nadzornici koje treba imenovati, koji bi vršili taj nadzor i koji bi uveli neke vrste nacionalnih sankcija ili i da onda također nije ni pitanje kaznene odgovornosti daleko od da trebamo se i time pozabaviti, pogledat ne bi li to postalo i kaznenim dijelom, odnosno za, povuklo za sobom takva kršenja prava, ljudskih ili ekoloških, kaznenu odgovornost za sobom. Zatim, još jedna vrlo bitna stvar. Mislim da u ovoj studiji treba uvesti nekakve neka izmjene koje bi se odnosile na Brisel 1 kako bi imali pristupa i do držav, dakle na trećih država, jer šta ako se tamo dogodi kršenje. Zatim, mislim da se dužna pažnja treba pretvoriti u jednu obavezu koja bi bila zakonska obaveza u zakonu o trgovačkim društvima i zatim bi se još uvela pod onim obavezama transparentnost koja je bitna. Tako da se jako radujem da ćemo nastaviti o tom raspravljati ovdje, ali to treba postati e, obaveznim dijelom zakona o trgovačkim društvima. Hvala lijepo, mislim da ćemo pokušati o svemu tome govoriti u, u toku našeg rada, ali pokušat ćemo, ne znam da ćemo imati dovoljno vremena, kao što ste sami vidjeli. Sada gospodin Fos ima riječ. Hvala lijepo. I hvala vam na svim ovim prezentacijama i predstavljanju studija. Zapravo više pripadam onim ljudima koji bi ovdje jako pažljivo kročili, jako oprezno, sporo. Barem prema onom kako sam ja do sada razumijevao stvari ili kako sam ja nekad učio, ove stvari koje se rade odnose na temeljna prava, to je nadležnost država. I sad mi to pokušavamo prenijeti na velike korporacije. Stoga trebamo i jako pažljivo tu kročiti. Pa sad moje pitanje je u praktičnom smislu, da li se u tom smislu ikad analiziralo koliko je uopće neka obaveza koja je prije bila dobrovoljna i sad e, kao što je recimo dobrovoljno odlučivanje za dužnu pažnju i ako se to sad pretvara u obavezu i da, i da kako bi možda i u nekim trećim državama na ovom svijetu proveli nešto što se tamo inače ne može ni postići. Da li se tu praktičnosti uopće ikada istraživalo kako ćete sami kao veliko poduzeće sa recimo 300 ili 400 tisuća debavljača u onom prvom dijelu, e, prvom sloju dobavnog lanca, kako ćete to tamo provesti, kakve bi bile posljedice kako bi to, koliko bi to bilo jednostavno uopće, koliko bi bilo jasno, koliko bi na kraju krajeva bilo moguće. I onda mi polazimo o recimo o jednoj odgovornosti i u kaznenom i u građanskom smislu. Što znači da bismo morali vrlo jasno razložiti kako bi mogli i ispuniti ili izvući se iz te odgovornosti kako hoćete. A tu nisam ništa čuo za sad jasnog o tome. Zatim, da li se sada već e, istraživalo i u smislu zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, to s jedne strane na globalnoj, s druge strane na evropskoj razini, kako bi se na to, to odražavalo. Koliko sam ja razumio, ovdje svi žele stvoriti jednake šanse za sve, dakle, ali da li to vrijedi samo za europsko područje? samo za evropska poduzeća ili kako? Jer ja trenutno ne vidim da je to globalna inicijativa koja se provodi pa da se to potvori u obavezu zakonsku za sve firme i korporacije na svijetu. Onda se pitam šta sad govori protiv toga da se ovdje krene možda stupnjevito, etapu po etapu napred kako bi onda recimo kod svih tih mjera za zaštitu okoliša i poštivanje standarda o zaštiti okoliša koje bi mi proveli da vidimo šta će opće na kraju iz toga ispast. Mi smo svi voljni i spremni ići korak dalje, to nije upitno. Međutim, svima mora biti jako jasno šta to nosi sa sobom i koja će biti posljedica. Evo, ovdje ste spomenuli onaj slučaj iz Bangladeša. Pa me sad jako zanima što se to točno trebalo učiniti kako bi se Bangladeš u kompletno spriječio ono recimo požari i one stvari. Dakle, koje bi bile konkretne mjere koje smo trebali poduzeti? Šta smo trebali konkretno poduzećima, korporacijama reći? Ovo su vaše obaveze, to ste trebali obaviti. To me zanima, kako bi sad jedno evropsko poduzeće uopće moglo spriječiti takvu nesreću kakva se tamo dogodila u Bangladešu kad su radnice e, spaljene. Hvala lijepo, gospodin Velken. Hvala lijepa i hvala na ovim izlaganjima. Biću vrlo kratak. U predstojećim zakonima o dužnom poštovanju koliko mislite da se možemo zasnivati na budućim privatnim e, korporativnim e, socijalnim odgovornostima, a drugo kakav postoji rizik vezan za postojeće e, privatne e, scheme ovdje i za e, trgovačka društva. Postoji naime rizik da se stvori slojevitost, različiti slojevi zakonodavstva. To su dakle dva, dva kratka pitanja. Hvala, gospodin Sante. E, gospođo Sand, da... E, hvala. Čujemo vas. Hvala lijepa. Zahvaljujem našim izlagačima. E, to su vrlo zanimljive studije. I ja se nadovezujem na ono što je rekao kolega Duran, a u izvisnoj mjeri i gospođa Wolters. Ja imam četiri primjedbe i tri pitanja za, e, vezana za ove studije. Vidimo da ovdje u parlamentu, a i u Europskoj komisiji e, idemo sada na e, pristup dužne pažnje što se tiče proizvoda koji dolaze na naša tržišta. To je razumljivo. Ali postoje također i proizvodi izvan naših granica koje imaju utjecaja i na ljude i na okoliš. U Francuskoj zakonodavstvo uzima u obzir pitanja vezani za kršenje ljudskih prava, čak e, i e, probleme koje se proizvode u okolišu, čak kada i ti proizvodi ne dođu na naša tržišta. Drugo, postupovno pitanje. Čujemo da trebamo imati jasne administrativne postupke E, kako bismo se borili protiv kršenja ljudskih prava i štete na okoliš. A mene zanima kako možemo izbjeći da poduzeća zaista negativno djeluju u inozemstvu. Ne samo što se tiče broja ljudi, već isto tako e, iz drugih aspekata. E, treće pitanje o kojem je govorio gospodin Duran E, moramo u cijelom lancu imati jasna pravila za ekonomski sektor, za gospodarske subjekte, ali isto tako i za one koji trebaju nadzirati kako bismo izbjegli rupe u pravu koji omogućuju da se izbjegnu određena pravila. A znamo da u Europi postoje i e, oni čiji je posao da upravo traže takve rupe u zakonu. Još jedna stvar vezana za e, okoliš, klimu, pesticide. E, kada govorimo o pesticidima u tekstilu, spomenuli smo kao primjer Bagladeš, Dakle, možemo li imati odgovarajuće odredbe koje se odnose na te aspekte? jedno pitanje kojim se nismo, vjerojatno niste dovoljno bavili u ovoj studiji, a to je što nam možete reći, jeste li radili na sustavu sankcija? U nizozemskoj za slučaj recidive mogu se e, primjenjivati e, kaznene sankcije. I što vi mislite e, kako bismo tako što mogli primjenjivati na razini Europske unije? A isto tako, što to je sa sasvim neovisnim tijelima e, na koje nitko ne vrši pritisak. Dakle, što nam možete još reći o tome? Hvala. Hvala lijepa. E, gospođa Obrih, izvolite. Dobar dan, hvala na ovim dvijema studijama koje su vrlo korisne. Naročito me zanima ova druga studija i nadam se da ćemo dobiti njezin tekst. Ono što je malo prije rekao Axel eh, Voss, ono što postoji kao dobrovoljni način eh, nadzora nije dovoljno. Ne mislim da je to negativno za konkurentnost i dobrobit poduzeća. Rekla bih da je upravo suprotno. Što se tiče prve studije, drago mi je da ste uzeli u obzir preporuke civilnog društva i nevladinih organizacija koje mi ovdje prenosimo i to u svim sektorima da se ne radi o pukom izvještavanju i da pokrivaju sve vrste poduzeća. Što se poduzeća tiče, da li vi mislite ovdje na sva poduzeća koja su aktivna na europskom tlu, a ne samo europska poduzeća? I važno je da se odnosi na sva ljudska prava i ono što mi se čini vrlo važnim jesu odgovornosti raznoraznih poduzeća, naročito u eh, pitanju eh, te eh, građanske odgovornosti na koji način namjeravate definirati građansku odgovornost na europskoj razini? Jer cilj bi trebao biti da imamo ujedinjenu građansku odgovornost e, usklađenu u cijeloj Europi. I drugo, hoćete li administrativnu odgovornost definirati na europskoj razini koji bi mogao predstavljati određeni postotak od e, e, prometa kao moguće sankcije? koja bi bila takva da e, bi odvraćala od toga da se e, čine prekršaji. Postoji još jedna stvar koju vas želim pitati. E, kako se može s pravne strane djelovati kako bi se olakšao pristup oštećenima ili žrtvama pravosuđu? Hvala, gospođo Hautala, izvolite. Hvala. Zaista zahvaljujem komisiji i e, glavnoj upravi e, za pravosuđe. Ovo je vjerojatno e, otvaranje najvažnije rasprave ovog desetljeća o tome kako da se promijeni upravljanje poduzećama koje bi više održavalo vrijednostima kako država, tako i građana. Ne mogu se suzdržati, a da ne komentiram ono što je rekao kolega Fos. Naravno, dužnost je i odgovornost država da štite ljudska prava. No, dragi kolega, ne možemo negirati da je prije otprilike 10 godina da su države članice složile da i jest dužnost država da štite ljudska prava ali isto tako tu dužnost imaju i poduzeća, dakle privatni sektor, oni je, ih moraju poštovati. Bio je to velika prekretnica u tržišnom gospodarstvu. Važno je da se poštuju međunarodne obveze. Vjerujem također Čuli smo upravo od komisije da one tvrtke koje prednjače u e, socijalnoj načinu e, rada, socijalnom ponašanju u svom poduzeću, oni e, osjećaju tu odgovornost, ali također znaju Zašto je to važno? Zbog njihovog ugleda kako se ne bi našli u situacijama gdje su se našla mnoga neodgovorna poduzeća. E, kako se sve to odnosi prema održivom upravljanju poduzeća? na odboru INTA se radi upravo na tom pitanju. Ja izrađujem mišljenje i za sada sam primila 75 amandmana. E, u e, mom e, nacrtu mišljenja jako se bavim kako bi takvo odgovorno upravljanje poduzećama bio podrška europskoj trgovinskoj politici. I E, takvo održivo upravljanje poduzećama e, pokazuje da e, velik broj poduzeća se ipak još više za sada još uvijek više fokusira na kratkoročne interes, a ne na dugoročni interes poduzeća i na održivost. S ovim novim duhom i stajalištem to bi se sve moglo promijeniti a dužna pažnja je dio toga. Hvala, a sada dajem riječ drugim govornicima. Imat ćete po četiri minute, a nakon toga sada ćemo čuti odgovore, gospođo Navaro. Hvala lijepa, pitanja su vam zanimljiva i vrlo relevanta. Držat ću se nekih od tih pitanja, jer smo u ovoj studiji pokušali govoriti o široko definiranim političkim opcijama. Primjerice, nismo krenuli u to da razlikujemo <clears throat> određene detalje. Gospođo Navara, izgubili smo vezu s vama. A, opet vas čujemo i vidimo vas sada, da. <laughs> Proste ne znam što se dogodilo. Neću se toliko baviti eh, s pitanjima, onim pojedinostima kojima se nismo bavili, nego onima kojima smo se bavili. Jer ta pitanja su više usmjerena pravnim stručnjacima. Ali ako postoje pitanja na koje želite da se kasnije vratim, mogu vam na njih odgovoriti napismeno. Jedno od pitanja je bilo što je s poduzećima koja nisu europska poduzeća, a prisutna su na europskom tržištu. To je vrlo važno pitanje, nisam govorila o tome, ali sasvim sigurno vezano je za rizik i e, troškove, dakle potencijalne rizike E, izbora politika. Što se tiče sa ekonomskog stajališta jednakih pravila, obveze se trebaju primjenjivati na sva poduzeća koja e, e, rade na europskom tržištu. I to je smjer kojim je išlo upravo to odgovorno ponašanje poduzeća. 2018. E, se o tome radila e, i to je bilo mišljenje e, nadležne agencije. Nismo razmatrali toliko održivost te opcije, međutim s ekonomskog stajališta to su bili zaključci. Druga stvar je e, na koji način se moglo izbjeći katastrofa u Laplazi u Bangladešu. Upravo taj obvezni dio bi trebao omogućiti da se takvo što izbjegne. Dakle, da neke stvari budu obvezne i utječu na način donošenja odluka u pojedinim poduzećima kako bi se takve nesreće izbjegle. Ono što to je se događalo u Bangladešu, a tu su bile uključene razno razne međunarodne tvrtke i postao je problem vezan za sigurnost poduzeća e, zgrada, a e, oni su trebali zapravo biti odgovorni na međunarodnoj razini. Još se nije sve riješilo, ali ide se na e, tome da se to počne primjenjivati. Poduzeća bi trebala vrlo jasno znati na koji način trebaju postupati. E, to je nešto što se jasno vidi iz studije Europske komisije iz veljače ove godine da poduzeća traže veću jasnoću vezano za pravila. I da to žele naći na razini Europske unije. I e, zadnja stvara. Što se tiče poduzeća koje nisu u Europskoj uniji, treba uzeti u obzir da djelovati na svjetskoj razini jest relevantno i da se raspravlja u svijetu o tim aspektima vezanim za poslovanje i zaštitu i to utemeljeno na razini e, povelje o ljudskim pravima od njih naroda. Hvala vam sada, gospodin Mušareli ima četiri minute. Hvala lijepa. Ima puno pitanja i nadam se da ću se moći osvrnuti na većinu njih. Imam e, nekih problema vezano za izvodljivost naših prijedloga i za obavezni aspekt pravila. Dakle, e, koliko se daleko treba ići vezana za lanac odgovornosti, na koji način trebaju funkcionirati e, sve mjere i dakle lanac odgovornosti. E, važno je također i pristup pravosuđu. To su dakle najvažnija pitanja. Ja znam da vi e, e, da se može odgovoriti na razne načine, ali pokušat ću biti vrlo jasan. Što se tiče izvjesnosti, Ako dužna pažnja i socijalna odgovornost poduzeća budu obvezne, tu postoje neki rizici. Postoje pitanje koliko daleko treba ići i postoji siva zona da možda e, direktori tih poduzeća ne znaju jesu li udovoljili e, zakonskim odredbama. S druge strane, mi smo uvjereni da nešto treba napraviti. I e, dakle, treba e, kako bismo dali jednake uvjete za sve na tržištu imati razumno obvezna pravila. Neka poduzeća e, djeluju na e, društveno odgovoran način i to je velika rasprava kakav cilj ima trgovačko društvo, koja je njegova svrha. Europska e, trgovačka društva često imaju određeni aspekt kratkoročnog gledanja na stvari. Ali e, vlasnici, <clears throat> vlasništvo nad velikim e, poduzećima koji su na burzi tu su zapravo velike, e, ko su vlasnici, oni koji zapravo drže to u jednom e, portfelju dionica i koji rukovodi njihovim ciljevima. Investicijska tvrtka kao što je BlackRock e, na izgled gleda na kratki rok, ali istovremeno gleda i na dugoročne interese. E, možda, dakle, postoje određene tendencije koje bi mogli omogućiti da obvezna pravila, obvezno zakonodavstvo ne bude u EU kontraproduktivno. Što se tiče o to, toga o kakvim poduzećima E, bismo se trebali baviti ne samo europskim poduzećima, nego i onima koje imaju ovdje svoja e, predstavništva. Ali to e, ne bi trebala biti obaveza vezana za zakon o trgovačkim društvima, već nešto što bi bilo izvan zakona o trgovačkim društvima. Tu bi trebali biti e, trgovačka društva s poslovnim nastanom u Europskoj uniji. Bez obzira na to uvoze li ili neaktivu u EU. Gospodine Mučareli, molim vas da zaključite. Evo samo trenutak. A što se tiče pristupa pravosuđa u e, tu bi trebalo e, obrnuto primjenjivati e, teret dokazivanja. Mislim da bi to pridonjelo izvjesnosti. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa i sad ćemo prijeći na desetu točku.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 4 e, da se e, dividende su u 20 godina bile e, se četvrostruko smanjile i ne možemo rukovoditi na taj način naše zakonodavne odluke. Ali rentabilnost moramo gledati na nju jer život je jednako vrijedan radnice u Bangladešu kao i europske radnice. Ne želim sada ulaziti u detalje, ali imamo ne samo moralnu, već i pravnu odgovornost da naše poduzeća ne sudjeluju u rušenju socijalnih standarda niti u šteti na okoliš. Jer e, negdje E, da možemo reći ako ujgursko roblje u Kini radi ili e, da ako pošteno plaćam europske radnike, e, situacija je drugačija. Ali moramo se pridržavati zakona i to je jedino što je bitno. Tvrdim to zato što je pravna potka i jednakost postupanja nešto što mora postojati u Europi i za europska poduzeća u Europi i za e, poduzeća e, iz drugih zemalja koje rade u Europi i za europska poduzeća koje rade drugdje u svijetu. E, o tome je ispravno govorila Meritusa. Dakle, pravila trebaju biti ista za sve, mora ih se moći kontrolirati, mora ih moći kontrolirati neovisna tijela, a isto tako i potrošači, i sindikati, i nevladine organizacije. To je cilj tog izvješta. E, kako bismo došli jednostavno do mogućnosti da govorimo, odnosno obveze da govorimo o tome, obveze da te stvari i radimo to je važno i važno je da tu obvezu da nešto napravimo možemo i kontrolirati. Dugo sam govorio ovako uvodno, što je šteta, ali s obzirom na ono što smo rekli prošli puta i s obzirom na ono što smo upravo čuli, nemam puno što dodati, ali bit će mi drago čuti što izvjestelji u sjeni i drugi E, zastupnici, članovi ovog odbora imaju za reći sada kad su mogli dobiti nacrt mog izvješća. Hvala lijepa gospodine Durano ovo je bilo sve u redu. Gospodin Radev nije uključen. E, gospodin Vos, e, želite li vi uzeti riječ? Ne. Gospođo Walters, imate dvije minute. Hvala lijepa. Smatram da, kao što je kolega rekao, o tom izvješću jesmo već e, raspravljali i čini mi se kao da sve više upadamo u začarani krug i ponavljamo se E, i možda zapravo previše dominiramo dnevnim redom e, ovog odbora e, upravo sa temama dužne pažnje i društvene odgovornosti. No, pojedini argumenti koje sam upravo čula od kolege Vosa, mislim, zaslužuju i više rasprave. Samo ću se detaljnije na to osvrnuti i na ono što je Heidi Hauter zadnje rekla, a to se odnosi na poštivanje ljudskih prava od strane e, tvrtka, ali i zaštita ljudskih prava e, je uspostavljena pred više od deset godina. Dakle, ako sad gospodin Post kaže da to razgraničenje u biti e, da o tome dvoji i da e, dvoji i e, o odgovornosti tvrtke, odnosno o odgovornosti države. Ne znam, mislim da time on izlazi iz ove rasprave. No, ne znam je li to e, neka, neko e, ekstremno um, stajalište ili se temelji na nedostatnoj informiranosti. Mogu međutim reći da sam s nacrtom e, izvješća kolege Durana vrlo zadovoljna i mislim da sada od nas i potrošači i građani očekuju više, ali i više od tvrtki i mi e, očekujemo da tvrtke e, postupaju s dužnom pažnjom prema e, stanovnicima ove planete i mislim da je to jedna šira i sveobuhvatna odgovornost koja seže i dalje od društvene odgovornosti. Mislim da je važno osim toga da se riješe još e, i druge stvari e, i drugi i postignu drugi ciljevi i da bismo e, da bi tvrtke trebale gledati i dugoročno dakle da se prebaci fokus sa kratkoročnog na dugoročno postupanje i planiranje i evo samo toliko od mene za sada hvala Hvala lijepa. Gospodin Kaneli ili gospođa Kaneli? Izvolite. Gospodine Sanganeli, gospodine Sanganeli, želite li se uključiti? Izvolite. Čujemo vas. Sí, le escuchamos. Puede, puede usted empezar cuando quiera. Da, možete početi kad želite. Hvala lijepa. i oprostite i e, zahvaljujem e, izvjestitelju. E, mi iz kluba ECR se slažemo da poduzeće ne mogu se smatrati sa svim E, izdvojenim e, tijelima vezano za socijalna pitanja i za okoliš, ali smatramo da je vrlo važna veza s teritorijem gdje ta poduzeća djeluju kao i sa ekonomskim i socijalnim i kulturnim tradicijama tih teritorija. To je dakle primjedba koju sam htio dati i naglasiti. Htio bih također znati jasnije e, kako se e, upravitelji odnose prema poduzeću. Ne radi se samo o kratkoračnom ostvarivanju dobiti, e, već i o dugoročnoj održivosti koja je bitna i bilo bi nam drago da čujemo odgovor na to pitanje. A isto tako moramo još jednom reći da nas brine, ne znam kako da se izrazim, da se e, pokušava uspostaviti e, ravnoteža E, koju mi e, želimo, ali ne želimo da se zbog toga e, manje gleda na to da se koriste stručnjaci. Dakle, da i vrlo je važno da je e, bitni aspekt u poduzećima da se gledaju nečije zasluge, a ne da se uspostavljaju e, kvote e, što se tiče roda, rodova. I mislimo da se trebaju imati sve one upravne i postupovne aspekte u vidu kada se nameću nova pravila. I vidimo ovdje da novi fenomen stalno se mijenjaju pravila vezana za poduzeća. Društvo se mijenja e, brže i više nego li u prošlosti i to naravno otvara nove izazove što se tiče tržišta i što se tiče stanovnika. Dakle, sve to sve to se mora e, sagledati u svijetlu funkcije poduzetnika kojeg se ne smije E, smatrati isključivo e, kao e, nekoga ko samo je pruža usluge. Oprostite što sam govorio ovako dugo i eto, htio sam naglasiti ove aspekte. Hvala. Hvala lijepa. Se, gospođo Tusan, izvolite vi dvije minute. Hvala lijepa. Evo, ja ću e, govoriti puno kraće nego kolega. E, puno smo već razgovarali na prošlom sastanku našeg odbora i malo prije o ovim pitanjima. Htjela bih naglasiti e, tri stvari vezane za izvješće gospodina Durana. Na to nas je podsjetila i Heidi Hautala na odboru za vanjske poslove. Postoje neke stvari gdje smo e, prekmašili okvire našeg planeta e, s različitim načinima onečišćenja okoliša kako e, zraka, tako tla, tako i vode. Moramo uzeti u obzir određena ograničenja, fizička ograničenja našeg planeta. Postoji ekocid na različitim mjestima na našem planetu, kako e, u Europi, tako i izvan i to e, mogu raditi europska poduzeća. Europska unija treba dakle te vrijednosti braniti i za njih se zalagati diljem svijeta. Također je važno e, na naknada dioničara. O tome smo već ranije govorili ne samo koliku naknadu dobivaju dioničari, važno je i sagledati koliku količinu dionica oni imaju. O tome ćemo više govoriti napismeno. I drago mi je također da izvjestitelj govori o ravnopravnosti između muškaraca i žena. To je važno spomenuti postoji velika razlika u plaćama, a znamo da je na našim teritorijima postoji velika razlika u plaćama. Eto, iskoristili ste svoje vrijeme. Hvala lijepa. E, puno mi je draže ovo izvješće Duran nego li ono koje je na odboru AFKO bilo predstavljeno o budućnosti Europe. To vas neće iznenaditi. Radi se ovdje o poduzećima koje se često rukovode jedino kratkoročnim profitom dioničara. A trebalo bi ih e, uvjeriti da bolje postoji ljudska prava i okoliš. Ovo izvješće e, pokušava moralizirati kapitalizam što je veliki e, zadatak, ali e, nemam ništa protiv toga. Ipak ovdje ima par e, dijelova i izvješća koje me malo čude. Dio njih je zapravo nekako prijeteći usmjeren prema malim i srednjim poduzećima one nemaju nužno mogućnosti i sredstva nositi se sa tim reformama. Drugo, što se tiče e, digitalne europske platforme, zašto da ne, ali e, treba postoje mogućnost da sačuvaju i nacionalne digitalne platforme. Što se tiče točke sedme, tu mislim da izvjestitelj ide predaleko jer se nameću vrlo e, velike financijska sredstva. E, inače, što se tiče strategije održivosti u točki 13. mislim da tu izvjestitelj ide puno predaleko. A mislim da je točka 12. puno uravneteženija. I za kraj općenitva primjedba, sve je to lijepo i dobro, ali e, pribojavam se da će to uzrakovati narušavanja konkurencije jer ako se to nametne europskim poduzećima, a ne e, o poduzećima koje nisu u Europi i koja će e, ta stvari dovesti na naša tržišta, onda ćemo stvoriti narušavanje tržišta i to je manjkost ovog izvješća. Gospođa Obri, e, hvala lijepa i hvala na izvješće o E, održivom upravljanju. Neke stvari su ovdje izvan financijske prirode. E, neću puno o njima jer se s njima slažem. Više ću govoriti o upravljanju poduzećima. E, već ste rekli da ću ja sasvim sigurno krenuti od te polazne točke. Ako pogledamo poduzeća koja su e, u e, najboljoj kategoriji francuske burze, koliko dobivaju dioničari i koliko dobivaju direktori tih poduzeća e, koji zarađuju puno više nego li drugi djelatnosti. Moramo dakle raditi i u cilju e, zaštite zaposlenika i u cilju zaštite našeg planeta. Zato treba više stvari koje ovdje ne stoje u izvješću i to na dugi rok. Treba sagledati e, što daju države kao u vidu potpora poduzećima. Primjerice za Nusi koji je dobio vrlo značajne potpore, ali istovremeno otpustio radnike. E, nadalje, E, Europska komisija e, i DIY e, su dali mnoge preporuke o socijalnim interesima i kako njih pomiriti s interesima okoliša i radnika i kažu da to nije nepovidljivo, ali trebaju mehanizmi nadzora. I isto tako javlja se sve veći pritisak od strane ulagača koji se koncentriraju na mm, e, mm, to da se na burzi neke dionice e, ponekada prekratko posjeduju 22 sekunde. Dakle, to treba također sagledati tako ponašanje. Što se tiče plaćanja e, glavnog direktora koji zarađuje više struko E, koliko drugi zaposlenici, to bi sve trebalo staviti u neke okvire. I isto tako rezultati e, su svega toga, rezultati strategija poduzeća. Treba dakle promijeniti njihove strategije i to tako da će zaposlenici, ali i drugi značajni dionici, kao na primjer nevladine organizacije, ući upravne odbore poduzeća. I mislim da bi to mogao biti ambiciozan tekst o tome kako bi poduzeća mogla dobro djelovati. E, jedna minuta, gospodine Woken. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Iskoristit ću ovu priliku da Lari zahvalim na vrlo ambicioznom izvješću i mislim da je pravi trenutak za ovakvu raspravu e, jer smo dosta uznapredovali u radu i dobro je da sad raspravljamo o ovoj važnoj temi. E, samo ću e, nešto reći kolegama koji smatraju da ovo nije dovoljno ambiciozno. Mislim da e, ima više razloga za ambicioznost. Prvo, e, zahtjevi za dužnom pažnjom su doista moralna obveza i trebamo djelovati u tom smislu. Recimo u Njemačkoj imamo e, iz rujne izvješće koje ukazuje da ogromna većina ljudi bez obzira na to koliko su stari ili e, iz koje e, kojeg društvenog sloja žele e, zapravo da se provodi dužna pažnja i čak i konzervativci i e, moraju i njemački sudovi na to obratiti pozornost. Treba pretpostaviti da je tako i u drugim europskim državama, ne samo u Njemačkoj, e, a e, neke i imaju odgovarajuće zakonodavstvo, a u kojem treba izbjeći fragmentiranost i treba sve zahtjeve uskladiti. Mnoge tvrtke žele da Europska unija postigne napredak o ovom pitanju i imamo um, u rasponu od Aldija do Unilevera e, pisma tvrtki e, koje se također zalažu za poštivanje ljudskih prava i to su tvrtke koje žele da Europska unija uspostavi zakonodavstvo E, koje e, će to riješiti i to su e, doista razlozi za ambicioznu dužnu pažnju. Hvala lijepa, to nam je tema za narednu raspravu, ali siguran sam da će se Lara nadovezati na vaše komentare. I na vi želite komentirati, znači ono što je rekao gospodin Duran. Da, puno hvala. Meni E, ja mislim da je dobro sada raspravljati jer mi nismo tržnica, mi smo civilizacijsko postignuće e, kao Europska unija i e, poštujemo i povelju ljudskim pravima, rodnu ravnopravnost i sva druga postignuća ljudskih prava i e, naravno uključivanju e, za uključivanje žena u e, upravne strukture. Dakle, meritokracija je važna i mislimo da treba se koncentrirati doista na ono što je važno i e, zato mislim da je ono što je e, Lara e, odradila je jako dobro, a pogotovo zato što je to sve međusobno povezano i moramo i naravno odrazit će se i na razne druge aspekte. Dakle, nije to nešto što se događa zasebno, to je sve međusobno povezano. Hvala vam lijepo, gospođa Arveres. komisija, ako želite, imate dvije minute, ako se želite javiti za riječ. Dobar vam dan i hvala lijepa. Ja želim nešto reći o dvije stvari iz ovog izvješća. Prva se odnosi na rad iz područja nefinancijskih standarda nefinancijskog izvještavanja i e, pripremnih radova u tom smislu koje je poduzeo EFRAK i sad imamo već drugi sastanak i pripremu pripremne radove za standarde koje će se tražiti kod nefinancijskog izvještavanja tvrtki. Drugo je e, akcijski plan Unije o tržištima kapitala koji je objavljen u tom akcijskom planu. E, usvojen je i prijedlog e, za jedinstvenu točku pristupa, europsku točku pristupa i e, održivo, za održivosti informacija e, te jednak pristup e, za sve. Dakle, to je jedan kratki stavak, ali željela sam samo to naglasiti. Hvala lijepa. DJ Just, gospođa Lorila. Izvolite, dvije minute. Could Molim, uključite mikrofon. Hvala vam, predsjedatelju. Što se tiče Digi Justice, mi pozdravljamo ambicioznost ovog izvješća i smatramo da mnoge od točaka u njemu sadržane e, i e, odražavaju i stajališta koje je povjerenik e, izrekao upravo ovdje i mislim da bi trebalo uzeti u obzir interese dionika a i onih na koje pojedine djelovanja e, štetno djeluju i e, da bi sve ovo trebalo uključiti u ukupnu strategiju tvrtki i mi pre poručujemo da u e, duhu integriranog nefinancijskog i financijskog izvještavanja e, se ne izdvaja posebna e, strategija održivosti. Dakle, elementi trebaju biti uključeni u ukupnu poslovnu strategiju poduzeća i e, trebalo bi svakako e, i e, orijentirati se prema ciljevima koji su i utemeljeni na znanstvenim spoznajama. spoznajama. Gospodin Duhan, izvolite vi. Evo, vrlo kratko htio bih se samo zahvaliti na svom ovom radu. Naravno da ćemo o tome raspravljati, ali u osnovi svi mi nekako smatramo da trebamo djelovati i tu ću moći zapravo napraviti dvije stvari. Gospodin Le Breton ovdje e, želi štititi Europu što je meni jako drago. Isto tako vidjeti da i i gospođa Obri isto imaju zajedničkih točaka. Ja si kažem da je, puno lijepih dana pred nama u parlamentu, nikad ne treba očajavati i doista je jako dobro što imate takvo pozitivno mišljenje. I 6. E, listopada u podne ćemo predstaviti amandmane i e, želim vam puno uspjeha. A sad 11. E, točka, a to je korporativna dužna pažnja i korporativna odgovornost. Izvjestiteljica gospođa Lara Wolters ima 10 minuta. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Što se tiče rasprave o dužnoj pažnji, e, ona nije počela samo s objavom, mi o tome i danas razgovaramo i e, ono e, točka u kojoj se danas nalazimo pruža nam mogućnost da preuzmemo e, svoju odgovornost i to u trenutku krize za zdravlje, ali i za okoliš. 37% je je tvrtki odgovorilo da provodi due diligence ili postupak dužnje pažnje e, koji se odnosi na ljudska prava i dionici pa i tvrtke koje su odgovorile na upitnike smatraju da bi trebalo mijenjati e, način poslovanja i pogotovo e, ono što je usmjereno e, prema društvenoj odgovornosti, odgovornosti prema okolišu. Dakle, imamo sada e, određene, trebamo usvojiti određene obvezujuće zahtjeve za postupanje s dužnom pažnjom e, da bismo omogućili pravnu sigurnost, ali isto tako i jednake uvjete za sve, a u e, skladu s onim što propisuje OECD i UNDP i mislimo da bi to trebalo se odnositi na sve sektore u kojima djeluju tvrtke iz Europske unije. Dakle, obveza bi bila ne samo preuzimanje odgovornosti e, za e, ispravljanje nepravdi, odnosno kršenje ljudskih prava, međutim, e, naše tvrtke moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da izbjegnu, ublaže i riješe e, e, slučajeve, odnosno kršenje ljudskih prava. I e, usvajanje postupka dužne pažnje bi svakako trebalo uslijediti, a dionici i stručnjaci trebali bi utvrditi kako bi se ove obveze učinile jasnima, proporcionalnima i provedenima gradivima i e, to e, i trebamo također imati i e, sustav žalbi da bi i pritužbi da bi tvrtke mogle u ranim fazama odgovoriti na pojedine pritužbe i kasnije razmijeniti najbolju praksu i odlučiti o sankcijama što se tiče obvezujućeg aspekta mislim da kršenja e, obveze za provođenjem postupka dužne pažnje e, treba e, ostvariti na način da to uvijek bude provedeno i tako da, da djeluje odvraćajuće i tvrtke bi morale biti odgovorne za štetu koju su nanijele kršeći prava i ne provodeći postupke dužne pažnje e, i moramo utvrditi da također ako su poduzele sve mjere i e, vjerovale da postupaju u dobroj vjeri da ih se može i osloboditi ovakve obveze što se tiče e, amandmana i izmjena e, postojećeg zakonodavstva Europske unije, e, trebamo jedan pristup koji neće biti jednak za sve slučajeve, pogotovo ako se radi o trećim državama i ako je tamo bio uskraćen pristup pravosuđu. Ovaj instrument zakonodavne inicijative e, omogućio je e, i e, veći obuhvat i veću ambicioznost Međutim, mislim da što se tiče delegiranih akta, tehničkih standarda i drugoga, mislim da bi podršku trebalo podržati, podržati i veću razinu jasnoće. Hvala lijepa, gospodine bos vi sad imate dvije minute. Hvala lijepo predsjedajući. Puno hvala kolegici Lari Walters na ovom e, dakle na predočavanju ovog izvješća koje je sasvim sigurno vrlo ambiciozno. Po mom mišljenju nam treba u svakom slučaju Dakle, ako želimo preći sa dobrovoljnosti do obaveze, dakle, treba nam u svakom slučaju pravna jasnoća i pravna sigurnost koju, kako se meni čini, kako ja mislim, do sada još nismo nigdje vidjeli, barem onako kako nam je to studija predstavila. Dakle, treba nam vrlo jasne propisi, jasne odredbe o obvezujućoj due diligence, obvezujućoj dužnoj pažnji. I mislim da još nismo tu ni blizu cilja. U redu, dobro je da želimo izgraditi iste šanse za sve, ali nismo još daleko smo od pravne sigurnosti i imamo još jako puno administrativnih problema. Zatim, odgovornost za rizike koje na kraju ne možete kontrolirati, to meni nije prihvatljivo. Mislim da nikom od nas to nije prihvatljivo. Pogotovo što do sad nije bilo uopće jasno ili mislim da ni u studiji nije odgovoreno na to pitanje. Potpuno je dakle nejasno koje će kriterije trebati istraživati, provjeravati, što je onda potrebno da se nametnu nekakve sankcije, kakve onda. Dakle, da bi, se, ovdje, ako se neka država koncentrira samo na jednog dobavljača, onda se očekuje jasno i da se provjeri kompletan dobavljački lanac i o to on transparentno prikaže objelodane a mislim da to nije baš tako jednostavno i ne možete to uskladiti sa zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, koliko ja to shvaćam. No to treba još provjeriti. Što mi se još čini mm, vrijedno kritici je da nemamo dovoljno jasne uopće situaciju za naše poduzetnike. Nemaju uopće jasne kakvi su im zahtjevi za procjenu rizika i na što se trebaju koncentrirati u dobavljačkom lancu. A onda ograničenje samo na onaj tier jedan na prvi sloj obavljačkog lanca, mislim da nije, nije loš prijedlog jer trebamo ići, kako ja mislim, korak po korak jer ne znamo koje su moguće posljedice. I onda recimo ograničenja trebaju postojati na, da se trebamo usredotočiti na večer, mali i srednji nemaju opće šanse da to provedu. I ono što je rekla kolegica Volters, kaznene sankcije samo kod onih e, većih e, e, povreda i kršenja prava. Hvala, to bi već bilo to. Hvala lijepo gospodin Bran na jednu minutu. Hvala lijepa, evo ponovit ću se još jednom. E, zaista jako čestitam e, Lari Walters. E, izvješće je dobro, uravnoteženo, precizno. Naravno, ne može zaći u sve pojedinosti, ali nisam siguran da u ovoj fazi već treba ući u sve detalje. Vrlo je bitno da dođemo do konsenzusa i on se pomalo nazire. Dijeli mišljenje gospodina Vosa nema zakona bez sigurnosti, izvjesnosti i jasnoće. Ali ponavljam što sam mu rekao već prošli puta, u sadašnjoj situaciji nemamo niti izvjesnosti, e, niti e, jasnoće nemamo dakle u situaciji kod poduzeća tih sankcija i jednakost ne postoji. Ili ćemo dakle sve maknuti što nitko od nas ne želi ili ćemo ići ka većoj sigurnosti i većoj jasnoći, što naravno znači više zakona i više normi koje moramo dijeliti. Ponavljam, dakle kada na raskršća stavimo e, semafore, onda ne možemo kad je crveno e, pristati na to da neki ne stanu na crvenom svjetlu jer nema pješaka ili pak jer misli da on može imati pravila drugačija nego li drugi. Dakle, tu je potrebno navesti i pravne elemente, ali isto tako sagledati činjenicu kako da djelujemo vezanim za poduzeća koje nisu iz Europske unije, ali koji djeluju u Europskoj uniji. I kao što sam malo prije rekao, treba gledati na cijeli lanac i da se odgovornost ne zaustavi na razini eh, razina R plus 1, već da se ide do glave. Gospođa Hautala, možete li stisnuti gomb za govor? Hvala. Da, ja sam htjela zahvaliti kolegici Valters na ovom zapravo mm, popriličnom poslu koji je odradila i znam da je zapravo e, jako puno zakona dotaknula i mislim da je sad konačno vrijeme da moramo shvatiti kako bi ovo stvarno moglo biti jedan trenutak da se iskaže vodstvo Europske unije. Jer mislim da ćemo sa radom na ovoj temi dati, predstavljati model za druge na svijetu. Naravno, jasno da naš dijelom naša snaga i zapravo moć naše čarolije leži u činjenici da imamo ovo naše unutarnje tržište koje je jedno od najvećih, ako ne i to, na svijetu. I naravno sve što se tu događa biće relevantno i za sve ostale poduzeća koja djeluju, ne samo dakle za naša evropska poduzeća koja djeluju rade na našem jedinstvenom unutarnjem tržištu. Osim toga još nešto je dosta bitno. Dakle, mislim da se e, ovaj teret birokracije i treba kod malih i srednjih poduzeća olakšati, odnosno obrno, da kažemo, prebaciti na drugu stranu. Ali napominjem da čak i mala i srednja poduzeća mogu u vrlo rizičnim e, područjima raditi, kao što je recimo baviti se sa opasnim ili otrovnim kemikalijama. Pa onda i one treba njih uzeti u obzir. A onda imam jednu malu zabrinu, moram izraziti malo se Glede članka četvrtog strategije o dužne pažnje. Mislim da to treba razjasniti po meni. E, jasno, ovdje bi ova formulacija kako stoji mogla biti, biti krivo, dakle prijeti nam opasnost da to poduzeća krivo interpretiraju. Mislim da e, ova procjena rizika ne treba biti preduvjet za kompanije koje uvode du, proces dužne pažnje. To je ono što se tiče amandmana u ime mog kluba zastupnika i mislim da Trebamo isto tako popraviti i malo poraditi na tome da se popravi i poveća pristup pravosuđu i pristup eh, pravdi za, za traženje nekakve odštete kod žrtava. Ali inače mi smo i dalje otvoreni za, da vidimo kako će izgledati naš razgovor sa trijaloga, pa osim toga kako će izgledati stajališta eh, zemalja članica. Gracias, presidente. Hvala lijepa predsjedatelju i hvala predlagateljici na izvješću i kao što sam već rekao u prvoj raspravi koju smo o, o tome imali prošli tjedan mislim prvenstveno upravo e, da ovaj e, pokušaj da se isključivo europskim tvrtkama nametne ova obveza da to nije dobro i da zapravo nije dobro u odnosu na e, strane tvrtke koje e, su dobavljači za europske tvrtke, odnosno tvrtke sa sjedištem u Europskoj uniji. I mislim da e, ne bi te tvrtke smjele biti izuzete iz određenih e, obveza, ali mislimo e, isto tako da male tvrtke mogu biti izuzete jer male tvrtke najčešće nisu e, kršitelji ni ljudskih prava niti bilo čega što se odnosi na okoliš, dakle najčešće ne, ali nikog ne treba u potpunosti izuzimati iz od poštivanja prava koja su uspostavljena u Europskoj uniji. Ja sam već e, govorio o tome da bi te e, e, kriterije se dakle trebalo nametnuti i svim europskim institucijama i agencijama koje djeluju unutar Europske unije. Dakle, ne samo tvrtkama, nego i mi trebamo zapravo voditi primjerom i e, jednako tako trebamo štititi e, radnike e, i imamo izvješća o ogromnom broju 25 milijuna ljudi podvrgnutih prisilnom radu i isto tako takvim oblicima rada koji se odvijaju na europskom teritoriju. Ima jako puno toga što bi trebalo poboljšati i mislimo da ne bi trebalo prvenstveno ići e, s prijetinjom sankcija e, prema e, onima koji djeluju u dobroj vjeri i mislim da recimo pogotovo Europa treba tražiti od svojih dobavljača osobito u Aziji da poštuje to. Merci beaucoup et merci euh, Lara euh, pour ce draft. C'est en un peu un Hvala lijepa i hvala Lari. Ovo je jedan nacrt. Evo, po prvi puta imamo prijedlog o reguliranju multinacionalnih tvrtki po pitanju kršenja ljudskih prava i zaista naše očekivanja u tom smislu su vrlo velika da ovaj nacrt izvješća ima veliko područje primjene vezano za mala i srednja poduzeća, za međunarodne okvire, jasne smjernice i isto tako ovdje i sva pitanja vezana za dužnu pažnju i ovdje vas zaista podržavamo. Međutim, nekoliko stvari koje ovdje E, ne postoje. S jedne strane zbrka u izvjesnoj smjeri između e, dužnog poštovanja e, koja tu treba regulirati ljudska prava, a s druge strane izvješćivanje koje je tek jedan vrh ledenjaka. Tu se spominje, međutim, način na koji ja tumačim članak četvrti, e, ovdje se govori o popisu stvari koje treba napraviti, a što je još gore, da je dužno poštovanje postupak koji se treba provoditi samo kada postoji rizik. Ja mislim da je to nešto pak što treba postajati stalno i opetovano kad se radi o ljudskim pravima. Druga stvar, e, po mom sudu, je učinkovitost za koju treba dvije stvari odgovornosti, administrativna za slučaj e, manjkavosti i isto građanska i kaznena e, odgovornost. A što se tiče dakle, kaznene i upravne odgovornosti, gotovo je nemoguće ovdje pokrenuti jer kaznena je samo ako se radi o opetovanom i e, otežanom postupku, a e, upravne e, samo ako se krši pravo, a ne ako se drže ljudska prava. I isto tako, ono što je vrlo važno, građanska je odgovornost odsutna ovdje, Povjerenik Renders je rekao, a i glavna uprava Just, i danas moramo biti zaista mi koji ćemo insistirati na tome jer bez građanske odgovornosti neće e, žrtve i oštećeni dobiti pravo. To ne smije biti tek puko izvješćivanje ali isto tako to će žrtvama omogućiti da imaju bolji pristup pravosuđu. Hvala sada gospodine. Dvije minute kolege, da se... Hvala i ja zahvaljujem gospođi Valters na njezinu izvješću. To je vrlo zanimljivo izvješće e, koliko i ono e, gospodina Durana, ali gospodin Duran nisam branio evropsku suverenost. Što se tiče izvješća gospođe Valters, ja e, ga odobravam, prilično je uravnoteženo izvješće. Govori o tome kako su države tu vrlo važne i presudne kad se radi o dužnoj pažnji. One e, moraju odrediti nacionalna tijela i isto tako nametati kaznene sankcije za slučaj teških kršenja. E, ja sam naravno zadovoljan čim se govori o ulozi država. Također sam zadovoljan jer se spominje da mala i srednja poduzeća trebaju biti predmet e, posebnog e, tretmana. Prema njima se ne može ponašati kao prema velikim tvrtkama. E, drago mi je također da cijenite francusko zakonodavstvo koje, kažete, je na tom planu vrlo napredno. I isto tako u izvješću se govori da je dužno poštovanje nešto što e, ne smije biti tek puko e, puka formalnost. Ono što mi se pak manje sviđa u točci 15. kaže se da bi žrtve trebale e, moći izabrati jurisdikciju ako se krši ljudska prava. Mislim da to nije u redu po pitanju suverenosti e, država koje nisu europske države. Ne bismo trebali odavati e, dojem da se radi o kolonijalizmu. Hvala lijepa. Poštovane kolege, ja sam u svojem izvješću podržao e, namjeru e, prijedloga Lare Walters i e, mislim da je dobro što se tiče strane trgovine da unesemo neke prijedloge i mi smo donijeli uredbu koja se odnosi na e, trgovinu e, i dužnu pažnju i sistem e, uvoza Europske e, unije da bi sav uvoz u Evropsku uniju bio apsolutno pokriven obvezama provođenja postupaka dužne pažnje. E, a što se tiče obveza za veće i manje tvrtke, ja vjerujem da jasnoća obveza E, ne da zapravo obveze ne ovise o veličini tvrtke jer imamo male tvrtke s velikim prometom e, pa je zato jasnoća e, ovih obveza jako važna i Mm, mislim da je važno i praćenje e, i sustav praćenja da bismo utvrdili da se postupci e, obveze e, dužne pažnje prate i to da to čine neovisne organizacije i u tom smislu će biti sročene i moje izvješće a e, sve e, to e, treba biti i dijelom bilateralnih sporazuma i također dio djelovanja delegacija Europske unije i izvan Europske unije da bi se utvrdilo da se obveze poštuje. Imamo i određene dobrovoljne scheme i mislim da bi trebalo razmatrati kako u tom smislu e, postupati na provjerljiv način i mislim da e, sve dobrovoljne e, sheme nisu u potpunosti usklađene e, sa e, postupcima e, dužne pažnje i da bismo trebali utvrditi da tvrtke to provode na odgovarajući način. Naravno i lanac opskrbe je ključan i, i trebalo bi nastojati postići transparentnost u tom pogledu za čitav lanac opskrbe e, i e, mogući nadzor provođenja postupaka dužne pažnje. Naravno da je jasno da se e, druge godine može postići donošenje ovog zakonodavstva, ali e, trebamo e, nastojati i e, utvrditi vrijeme provedbe. Hvala vam. Nema više puno vremena. Želi li komisija nešto reći? Gospođo Lorela, izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče ovog izvješća gospođe Walters. Komisija želi pohvaliti ambicioznost, a ovo je i pomoglo komisiji e, u pripremi e, konzultacija, javnih konzultacija e, i pozdravljamo i odabir pravnog, pravne osnove i poveznicu e, prema dužnoj pažnji i e, korporativnom upravljanju. I uvjereni smo da e, i jedno i drugo zapravo pripada zajedno. Dakle, što se tiče dužne pažnje, mislimo da e, će to proširiti i vremenske e, obzore jedne tvrtke i e, da dolazi do um, određenih odabira, pogotovo kad se radi o rizicima uh, po učinak na okoliš i uh, moguće kršenje ljudskih prava. Treba se na to koncentrirati i na jedno i na drugo jer je to najsuvremeniji uh, način gledanja na obuhvat postupaka dužne pažnje i dužne pažnje uopće. I trebalo bi omogućiti pravnu sigurnost uz definicije e, koje bi e, prikazale e, da i jasno odredile da neće moći doći do štete po okoliš, a i tranziciju se može uključiti u sam režim dužne pažnje s tim da se uvijek postavljaju ciljevi koji su znanstveno utemeljeni. Hvala, gospođo Walters. Jedna, jedna minuta za zaključak. Jednu minutu sam dobila, evo pet e, sekundi sam već izgubila, oprostite, možda je najvažnije sad reći da ćemo sutra imati e, sastanak izvjestitelja u sjeni upravo o ovoj temi, te ćemo moći detaljnije razgovarati o ovim pitanjima budući da sad nije preostalo dovoljno vremena, ali mogu samo nešto na brzinu reći za one koji sutra neće biti nazočni na, na spomenutom e, sastanku. Gospodin Kalos je rekao da su nam e, učinci ovoga sad nepoznati. Ja ću e, reći da e, ne, ne izražavam neslaganjem s njima, ali naglašavam ono što je rekao kolega Durana, to je da smo okrenuli e, da smo se okrećemo prema budućnosti, ali ako ovo ne uspostavimo, ako nemamo uspostavljene postupke, e, imamo jako puno problema i za neke tvrtke to će koštati milijune i milijarde gubitak E, mogućnosti djelovanja. Pogledajte Rio Tinto situaciju, mnoge druge situacije e, koje e, se dogode upravo zato što ne postoje obvezni postupci dužne pažnje. Dakle, znamo što se može dogoditi ako to propustimo uspostaviti. Kao što je rekla gospođa Obri, naravno da to treba ići dalje od pukog izvješćivanja i da treba e, djelovati kod utvrđivanja rizika i e, i naravno sve treba biti navedeno nedvojbeno a prednost za strane tvrtke e, i postoji dakle nema e, baš puno tvrtki koje djeluju u Europi, a da ovdje nemaju svoje predstavništva i e, svakako to možemo zajedno e, razmatrati jer naravno da to i daje određenu prednost stranim tvrtkama. Što se tiče građanske odgovornosti i na tome možemo zajedno poraditi, a ono što sad se nam je važno je pravna osnova i to možemo zajedno razmotriti. I samo odgovor kolegi Langeu, e, kojemu sam doista zahvalna na njegovim, njegovom inputu. Dakle, uključivanje dobrovoljnih schema je nešto čemu se ne protivim. Dakle, e, 6. listopada u podne e, se vidimo. E, glasovanje, kao što smo najavili, se sada zatvara. Zatvoreno je zapravo u 15.45. Sljedeći sastanak je 1. listopada u Briselu od 12 do 13 e, sati, a dnevni red ćete dobiti što prije bude moguće. Hvala lijepa svima, hvala lijepa prevoditeljima isprika na prekoračenju vremena od 5 minuta.